Ako pogledamo što se događa u svijetu, vidimo da, na primjer, u Demokratskoj republici Kongo imali smo 9% e, rasta BDP-a, ali to je i dalje najsiromašnije, najnesigurnija zemlja u svijetu. Isto tako imali smo zbilja veliki kaos na izborima i to je u svakom slučaju dovelo u pitanje sigurnost i e, napredak za sve. Ono što je izuzetno važno su demokratske strukture. Kako to sve e, riješiti? Parlament već to analizira neko vrijeme, a u svakom slučaju bez e, snažnih institucija nemamo snažan razvoj. U tom smislu ovaj cilj 16 je itekako važan. Imamo goste danas kako bi o tome raspravljali. E, znači imamo znači ovdje naše goste. Ja ću predsjedati znači ovdje ovim saslušanjem. Imamo zbilja e, cijeli niz prestižnih e, govornika iz prestižnih institucija, znači imamo prije svega Sarah Lister iz UNDP-a, iz Centra u Oslu za upravljanje, iz EAS-a imamo e, promjenu govornika, gospođa Lota Knudsen e, je, znači morala otići, imamo gospodina Filiberta Čalijanija, a nakon toga imamo Jean-Louis Villa koji nam dolazi iz DG Divka koji je znači zadužen e, za e, upravu B razvoj, ljudski razvoj i migracije. Ja ću znači pustiti gospođi Sara Hleste da nam objasni kako funkcionira UNDP centar u Oslu. Da, što se znači događa danas, koje su promjene koje će se dogoditi e, sljedećih 15 godina ako uspijemo, ako stvorimo dobre temelje. Onda dajem vama prvo gospođo Sara e, Liste riječ. Hvala. Hvala vam na pozivu. Da, ja sam ravnateljica centra u Oslu, UNDP-a. Radi se o globalnom centru koji radi znači, o, na dijalogu i upravljanju u, e, u tranzicijskim zemljama. Imamo znači sustav e, koji proučavamo UN-a vezano uz cilj 16. A imamo također i ove aspekte mjerenja ostvarenja cilja. od mene se zatražilo da govorimo o području primjene isto tako o tome na koji način koji je zapravo e, polazišna točka e, cilja 16 ja ću to podijeliti u tri dijela. Zašto? Od kuda dolazi taj e, cilj 16? Nakon toga zašto je to važno? I treće, koji napredak je bio napravljen e, što se tiče same implementacije? Prije svega, znači prvo geneza prije nego što govorimo o procesu e, pregovora i tako dalje, neću ulaziti u detalje, ali vratit ću se nekoliko godina e, unatrag i deklaracija, milenijska e, deklaracija imala snažnu formulaciju što se tiče i ljudskih prava, slobode od nasilja, isto tako dobro upravljanje. Ono što je izuzetno važno je da e, osnažamo i demokraciju i vladavinu prava i to također da u svojimo međunarodno e, priznata temeljna prava i slobode, to je milenijska izjava, deklaracija, ali to, znači, taj dio nije bio zapravo e, preseljen u jedan cilj, pretočen u cilj. A zašto je tome tako? Priča je složena, no vjerojatno je postojao jedan politički otpor. Nismo imali zapravo povjerenje u to da se to može na najbolji način prije 15 godina može mjeriti. To je važno e, da razumijem u okviru rasprave oko cilja 12. Bez obzira što nismo imali znači milenijski cilj koji je posebno e, bio posvećen e, dobrom upravljanju, neke zemlje su odlučile da posvete određene pitanja tome tome, radi se o Mongoliji, Albaniji, Laosu i oni su znači imali taj cilj vezan od njihove nacionalne e, aspekte što se tiče upravljanja sigurnosti i znači te dvije stvari povezane. No u periodu između ustavljenja milenijskih e, ciljeva i e, rasprava o održivim ciljevima imamo cijeli niz promjena koje su se dogodile i to je stvorilo plodno tlo za ovaj sadašnji cilj 16. Prije svega imali smo prepoznavanje da nedostatak mira i uključenja i isto tako pravde jednostavno dovodi u pitanje održivi razvoj. Imamo cijeli cijeli niz e, učinaka i reperkusija e, vezano uz e, sukobe, a također ako nemamo učinkovite i odgovorne institucije, to će naravno dovesti u pitanje i ekonomski, socijalni i okolišni razvoj i napredak. Imali smo također ovu deklaraciju Rio plus 20 2012. godine i neke druge aspekte. Ono što je bilo e, također da cilj, e, mir i razvoj moraju biti viđeni skupa, a ne odvojeno. U originalnom procesu, znači u tom procesu nakon e, post 2015. godine imali smo znači analizu e, situacije u zemljama nakon sukoba. Te smo imali prepoznavanje da se tim pitanjima ne možemo baviti odvojeno jer su ta pitanja povezana. E, Postavljam se pitanje na koji način učinkovito raditi na ta dva e, područja. Imali smo također i tehnički napredak. Imamo, na primjer, primjere i u svijetu i u Africi na koji način možemo mjeriti elemente upravljanja. To je postalo moguće na vrlo e, dobar i isto tako odgovoran način. U procesu E, tog pregovora. Možemo reći da se radilo o teškom i dosta složenom e, procesu, ali imali smo e, mobilizaciju civilnog društva oko tog cilja i to je bilo važno u ostvarenju toga da imamo u svakom slučaju eh, ovaj cilj. Također smo imali studiju My World vezano uz čikovito upravljanje i znači tu u svakom slučaju moramo uzeti u obzir milijune ljudi koji su sudjelovali u toj studiji. Eh, često čak i e, na, visokoj razini u sastancima se govori o toj studiji i žele se u svakom slučaju odgovoriti na očekivanja onih koji su sudjelovali i u studiju koji su se mobilizirali u okviru civilnog društva. Evo to je zapravo jedan povijesni okvir da se vidi od kuda zapravo je ovaj cilj 16 e, dolazi. Drugo, drugi dio mojih e, komentara je vezan zapravo uz E, sustav znači e, e, koji će dovesti do pokretanja svega onoga što je sadržano u agendi 2030. godine. Bez e, e, mira i upravljanja nemamo ni u kojem slučaju održivog razvoja. To je u svakom slučaju. Znači ovaj cilj je izuzetno važan za postizanje svih ciljeva u okviru e, agende 2030. godine. Drugo što je važno vezano uz ovaj cilj 16, da je to dio e, globalne agende oko koje su se e, znači dogovorile države članice međunarodna javnost. Prije upravljanje se na upravljanje se gledalo nešto što je prije svega e, pripada zemljama u razvoju, no ciljeve održivog razvoja su to promijenili. Ovaj cilj 16 je to promijenio. Svi zapravo imamo zajedničku odgovornost da djelujemo u okviru cilja 16. Drugi aspekt je također da nam nudi e, provedbeni okvir kroz e, znači e, humanitarno djelovanje kako bismo razvili i ljudska prava i razvojnu pomoć. Radi se znači o tome da cilj zapravo na neki način upisuje sve te e, elemente u međunarodni okvir. No isto tako je važno da imamo cijeli niz principa, načela u okviru samog cilja koji su dio cilja, ali nisu samo specifični tisuće samo ovog e, cilja 16, nego su dio cijele agende. A agenda kao takva mora, mora biti tretirana kao jedna globalna i nedjeljiva agenda. Radi se o široj agendi koja je vezana za nasilje, uključenost i pravde. Imamo znači pod cilj broj 7 koji govori o promociji kulture, mirne e, kulture mira, isto tako uključenja kulturne e, e, raznolikosti. Imamo tako, također i pod cilj 5.2 koji govori o demokratskoj uključenosti, uključenosti žena i vodstvu. Uključivo upravljanje i mir je, su prisutni u cijeloj agendi 2030. godine. Kao što znate, ciljevi cilja 16 e, sadrže cijeli niz različitih područja koji imaju utjecaj na održiv razvoj. Radi se o tome, o, na primjer, borbi protiv nasilja, e, borbi protiv zloupotrebe djece, područje vladavine prava, ne e, legalni financijski i tokovi oružja, korupcija, efektivna, efektivne odgovorne i transparentne institucije, isto tako e, temeljna prava i tako dalje. Nadzorna tijela u svakom slučaju imaju posebno odgovornost u ostvarenju uključivog upravljanja. Imamo također i cijeli niz podataka e, te se trebamo, e, trebamo osigurati da se ti podaci koriste u ostvarenju ovog cilja. Neki od ovih izazova su prije svega povezani sa mjerenjem. Neki pokazatelji su vrlo jasni, te također postoje podaci koji se mogu koristiti, ali neki e, podaci su zapravo, neki indikatori su vrlo složeni i za neke aspekte uopće nemamo podataka na koje se možemo osloniti, no imamo u međunarodnom statističkom sustavu proces kako bi radili na tim temama. Ja ću vam malo kasnije o tome reći nešto ako postavite postavite pitanja vezano uz to. Evo, to je zapravo vezano uz ovo pitanje zašto je ovaj cilj toliko važan i na kraju koji je napredak napravljen što se tiče same provedbe. Imali smo cijeli niz različitih aktivnosti na različitim razinama i različitim domenama prema ostvarenju e, cilja 16. Što se tiče implementacije na nacionalnoj razini je u odgovornosti nacionalnih dionika e UNDP dio sustava UN-a i u okviru 170 zemalja i mi smo isto posvećeni podršci implementacije samog cilja i to na svim razinama globalno, regionalno, nacionalno i podnacionalni. Imamo cijeli niz inicijativa, e, da ću neke primjene. Na primjer imamo e, partnerstvo e, u okviru partnerstva i zajednicama za demokracije i imamo znači na nacionalnoj razini E, promatranja na koji način se provodi cilj 16 e, na terenu. To u svakom slučaju imamo cijeli niz znači indikatora na nacionalnoj razini, a što se tiče, znači na nacionalnoj razini, Indepi također podržava cijeli niz akcija, imamo znači političke institucije kako bi e, osigurali da su žene uključene u donošenje odluka. U Armeniji smo radili na razvoju e, kapaciteta i programa povezano iz izgradnju kapaciteta. Na drugoj e, razini u Papua Novoj Gvineji smo surađivali sa na ostvarivanju jednog e, sistema izvještavanja kroz SMS. I imamo rezultate u tom smislu. Isto tako u Tunisu radimo na e, vladavini prava. Također radimo cijelom nizu tema gdje želimo znači podržati e, ostvarenje različitih podciljeva u okviru cilja 16. A na podnacionalnoj razini podržavamo lokalizaciju e, SDG-ova budući što je, e, da imamo na umu da, se, da je izuzetno važno da na lokalnoj razini to bude upisano u akcije e, dionika na terenu. Ono što je važno da znamo što zapravo ti ciljevi znače na lokalnoj razini, mi lokalne akte tere podržavamo silom nizom instrumenata, smjernica i tako dalje. Na regionalnoj razini isto tako podržavamo razmjenu informacija te također razvijanje znanja uključujući znači regionalne grupu E, imali smo također i radionice koje će se održati u Latinskoj Americi i Karibima kako bismo govorili znači o implementaciji i podršci cilja 16 e, u toj regiji na globalnoj razini UNTP isto tako surađuje sa drugim UN agencijama i drugim dionicama, dionicima e, multilateralnim i bilateralnim organizacijama civilnim družnom akademskim sektorom i privatnim sektorom ono što je važno je također da imamo znači e, jednu globalni savez za izvještavanje o napretku, u promociji mira, e, pravde i e, inključivih društava. Centar na, u kojem ja radi također, u kojem ja radim također u usmjerava svoj rad u e, znači razvijanje metodologije što se tiče mjera provedbe i mjerenja provedbe e, cilja 16. Ja sam e, sa sobom također donijela i materijale, imamo također i e, znači newsletter kojim e, obavještavamo dionike vezano uz implementaciju i podršku u okviru cilja 16. Evo, drago mi što sam vam mogla ovo prezentirati i veselim se odgovaranju na vaša pitanja. Prvo imamo neke goste ovdje. Ljudi eh, iz, eh, za demokraciju iz Mijanmara Burme, gospodin Kunti Min, koji radi u zastupničkom domu u Mijanmaru. Onda gospodin Vajlin So, koji radi u eh, domu nacionalnosti. dobrodošli ste ovdje. Hvala što ste danas do ovdje. Bilo bi, bilo bi dobro razmijeniti mišljenja kako vi vidite da naši parlamenti mogu surađivati. Drago nam je što ste ovdje danas. Druga stvar koju bih željela reći jest da nemamo mnoge zastupnike u prostoriji, ali imamo ostale e, ljude, pa ako netko želi postaviti pitanja, ja ću ih prihvatiti e, ako kažete koga zastupate i ako ste kratki. Dakle, ako imate neko hitno pitanje za neke od naših izlagatelja. Bilo je zanimljivo e, čuti povijest e, SDG 16 e, i kakvi su oni u usporedbi na prošlost. Gospodin Filiberto Čirijani Siligondi, Možemo vas samo zvati Filiberto. Dakle, kako Europska unija odgovara? Što ćemo mi učiniti u našoj globalnoj strategiji? Ja sam dosta nervozna kada govorimo o tim e, ciljevima održiva razvoja. Danas smo imali Davidan Ba iz e, Ujedinjenih naroda. Imali smo raspravu, imali smo ovdje komisiju. Znam da su Ujedinjeni narodi, e, da njima jako teško reći zemljama što da rade ali nije mi baš jasno hoće li Europska unija prikupljati podatke od država članica. E, Europska unija će ih poticati da nešto rade, ali neće prikupljati podatke i uspoređivati ih, jer tako reagiraju države članice. Recite nam na koji način ćete se s time nositi u globalnoj strategiji, kako ćete podržati zemlje da e, provedu e, cilj 16? Izvolite. Hvala lijepa. Žao mi je što e, moja direktorica Lote Knudsen nije mogla doći, pa sam ovdje da ju zamijenim. E, pokušat ću odgovoriti na pitanja. Moje izlaganje će imati veze sa globalnom strategijom e, o vanjskoj i sigurnosnoj politici koju je predstavila gospođa Mogherini. Isto tako pozvat ću se na značaj e, od cilja broj 16, e, ljudskih prava i e, nešto vezano za ranjivost i otpornost. Što je zapravo ključna poruka globalne strategije. Još dva konkretna pitanja vezana za e, potporu Europske unije e, sektorskoj e, reformi i razvoj sigurnosti. To su malo kontroverzna pitanja, međutim bliska su pitanju cilja održivog razvoja broj 16. Kao prvo, slažemo se s onime što je rečeno da e, program do 2030. je veliki pomak e, jer je to jedinstvena prilika da promijenimo naše politike, naš pristup i naš način kako stvari radimo. Posebno za nas u Europskoj uniji radi se i o tome da naše unutarnje i vanjske politike budu koherentnije a to možemo učiniti da radimo u većoj sinergiji i koordinaciji sa institucijama Europske unije i sa državama članicama. Što se tiče geneze eh, SDG-a i SDG-a 16, kao što smo objasnili, Europska unija je odigrala ključnu ulogu tako što je odobrila i eh, cilj broj 16 i možemo reći da ovaj cilj i sveukupni ciljevi e, jako dobro predstavljaju vrijednosti interese Europske unije. Iz tog razloga mi e, želimo biti ključni igrač u primjeni e, ciljeva održivog razvoja. Isto tako mislim da ostali partneri od nas očekuju da budemo e, vođe i mi ćemo prihvatiti tu priliku da obvežemo države članice i da naglasimo da ovaj program može zapravo napraviti razliku za obične ljube. Globalna strategija za vanjsku i sigurnosnu politiku koju je u lipnju predstavila e, gospođa Mogherini vijeću, e, zaista naglašava transformacijsku moć e, programa do 2030 i definira njegovu provedbu kao jedan od naših prioriteta. Prije par dana komisija je usvojila 22. prosinca jedan paket o održivom razvoju koji je e, važna, važan, važno političko opredjeljenje i e, doprinos e, primjeni programa na razini Europske unije. Još uvijek nismo došli do toga da uspoređujemo i prikupljamo podatke, iako je u paketu bio i bilo izvješće Eurostata. Mislim da se sada radi o jasnim skupinama politika, i vanjskih i unutarnjih politika vezanih za program do 2030. SDG 16 uživa veliku potporu Europske unije zato što priznaje važnost mira, pravde i upravljanja za održivi razvoj. Kao što je upravo rečeno, cilj je ključan kako bi se postigli drugi ciljevi. To je jedan cilj koji e, sposobnosti i e, trebamo imati institucije koje su odgovorne i koje rade u partnerstvu i koje su ključne za postizanje svih ciljeva u programu. Vlade imaju glavnu odgovornost, međutim one same ne mogu postići te ciljeve. Trebamo imati sudionički pristup kako bi ti ciljevi zaista e, nešto postigli. Kako bismo to postigli moramo promicati uključive politike, uključiti parlamente, građane, E, skupine, socijalne partnere, akademsku zajednicu i druge partnere. E, program SDG-a može omogućiti civilnom društvu da bude bolji partner vlada i da e, doprinosi donošenju politika koje su korisne za sve. Kroz cilj 16 demokracija može postići dobre rezultate za sve. Novi europski konsenzus za razvoj koji je komisija predložila prije par dana naglašava da uključivo društvo i e, institucije koje su odgovorne su od ključne važnosti za održivi razvoj i stabilnost. Dobro vladanje jamči bolji razvoj. I kako bismo spriječili nove sukobe i stabilizirali naše partnerske zemlje, od ključne je važnosti e, ulagati u demokratsko upravljanje koje stimulira stvaranje radnih mjesta i e, pružanje glavnih e, socijalnih usluga kao što su obrazovanje i zdravstvo. Europska unija se borila i da ima jedan cilj za ljudske, ljudska prava, a SDG 16 će biti važan kako bi ljudska prava bila ključni dio provedbe takve, takvog međusobno povezanog programa. E, program ima jedan e, dobar pristup i osigurava da ljudska prava budu uključena u sve ono što radimo. Podržavanje demokratskog vladanja i cilja broj 16 ne samo da je u skladu s našim vrijednostima, nego je i dio naših interesa i e, globalna strategija Europske unije zaista naglašava da demokracija i e, globalno, globalno, e, globalni poredak zaista je važan za naše vanjsko djelovanje. Postoji veza između sigurnosti kod kuće i dobro funkcionirajućih demokratskih država u našem susjedstvu i e, ostalim regijama. Vidimo da e, snaga naših e, susjeda je i naša snaga. Zato smo odlučni, više nego ikad, da riješimo ključne razloge nestabilnosti i siromaštva da riješimo problem tisuća i tisuća ljudi koji migriraju. Mislimo da E, poštovanje e, ljudskih e, prava je nešto što s čime se moramo pozabaviti, a Europski investicijski plan, o kojem se isto tako raspravlja u vijeću, a uskoro će biti i u parlamentu, Europska unija je predstavila kao dio tog napora da se provede novi konsenzus za razvoj i općenito održivi razvoj. Europska unija E, osigurava jedan sveukupni pristup kako bi se rješavali sukobi i krize. Ljudska prava treba uključiti u vanjski aspekt europskih politika kako bismo osigurali bolji koherentnost politika, posebno u području migracija, trgovine i investicija, razvoja E, suradnje i borbe protiv terorizma. Europska unija je e, donijela e, zaključke vijeća na o pristupu razvojnoj suradnji, a uključuje ljudska prava. u to je bilo u svinju 2014. godine. Želio bih malo sažeti e, nešto i reći nešto o pitanju e, ranjivosti i otpornosti. Dakle, kada se borimo protiv siromaštva, još uvijek postoji velika, velika nejednakost koja dovodi do nestabilnosti i sukoba. Mnogi od tih sukoba e, postoje u ranjivim zemljama, oni utječu na najsiromašnije, a nesigurnost zaustavlja rast i razvoj i donosi još veće siromaštvo. S obzirom da Europska globalna strategija e, kaže da naglažavamo otpornost, a otpornost znači mogućnost da se brzo oporavimo i da sljedeća e, kriza bude manje vjerojatna, Otpornost znači dobra radna mjesta, gospodarski rast, ona znači jednake mogućnosti za sve, bez obzira na spol, vjeru i etnicitet. Međutim, radi se i o zakonitosti vlade, vladavine prava, pravde i e, pomirenja. To je sve pom povezano s ciljem broj 16. Želimo raditi na otpornosti država i društava kako bi se mogle e, baviti unutarnjim napetostima i oporaviti od vanjskih šokova. To omogućava mir, e, prosperitet u svijetu, a korelacija između demokracije, sigurnosti i prosperiteta će voditi e, odgovorno angažiranje Europske unije u vanjske odnose. Jedan od strateških e, prioriteta globalne strategije jest i jačanje e, upravljanja krizom Europske unije e, produbljivanjem rada koji je učinjen u, u sveukupnom pristupu koji će uzeti u obzir razne dimenzije ovog problema. E, to će opet naglasiti koherentnost e, intervencije Europske unije i e, učinak njezinih instrumenata u sprečavanju sukoba. Sada sam došao do onog mjesta koje je vezan za reforme sigurnosnog sektora. Mi zaista mislimo da podržavanje dionika vezanih za sigurnost je ključno kako bismo osigurali da E, potrebni uvjeti e, za održivi razvoj budu e, uvedene. Zato je vijeće donijelo 14. studenog, dakle prije par tjedana, E, novi strateški okvir Europske unije za potporu e, reformi sigurnosnog sektora. Taj e, okvir politika koji dijele svi dionici Europske unije i gdje se koriste svi instrumenti će povećati našu sposobnost da damo veću potporu partnerskim zemljama u njihovim naporima da poboljšaju upravljanje svojim sigurnosnim sektorom i njihovu kapacitet da odgovore na potrebe stanovništva vezane za sigurnost. Svi znamo da legitimni i odgovorni i učinkoviti sigurnosni sektor je od ključne važnosti kako bismo smanjili rizik od nestabilnosti i da spriječimo sukobe koji u mnogim slučajevima utječu i na sigurnost Europske unije i njezinih građana u inozemstvu taj novi e, okvir politika ne samo da će doprinijeti e, središnjem cilju Europske unije da zaštitimo i promičemo ljudska prava, demokraciju i održivi razvoj, nego i cilj e, stabilnosti i mira. Unutar ovog okvira politika komisija i služba za vanjsko djelovanje napreduju i na radu za izgradnju kapaciteta e, vezanu za sigurnost i razvoj, inicijativa koja se zove CBSD. E, zakonodavni prijedlog da se izmijeni instrument koji doprinosi stabilnosti i miru prema sigurnosnom sektoru, uključujući e, vojsku pod nekim e, specifičnim okolnostima, treba e, biti raspravljen uskoro u Europskom parlamentu. Ta inicijativa je bitna kako bi naše obveze za provedbu cilja 16 bile provedene i kako bismo osigurali učinkovitnost Europske unije u podršci e, upravljanja e, sigurnosnog sektora partnerskih zemalja. E, dionici vezani za sigurnost, uključujući i vojsku, u nekim ranjivim i destabiliziranim zemljama mogu imati ulogu kako bi pružili sigurnost i kako bi doprinijeli da se uspostavi stabilnost i održiv razvoj. Dakle, naš prijedlog vezan za CBSD E, predviđa da ova potpora se može dati u izuzetnim okolnostima u e, sporazumno sa partnerskim zemljama kao posljednje rješenje u slučaju kada e, dođe do ugroze funkcioniranja institucija i temeljnih sloboda i kada ne postoji druga mogućnost da se da pruži sigurnost i stabilnost stanovništvu i ta podrška e, dionicima za sigurnost e, će isto tako biti važna za poboljšanje e, odgovornosti tih dionika. Dakle, želim potvrditi da je Europska unija opredjeljena prema provedbi cilja broj 16. Važno je da europske institucije, države članice rade zajedno vezano uz viziju i aktivnosti, da provode zajedničke inicijative kako bi ojačali ulogu i glas Europske unije u svijetu. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala na ovome. Dakle, hvala što ste nam dali uvid u ovo na koji način se globalna strategija veže za ovo, a sada ćemo čuti Jean-Louis Villa, kao što sam puno puta rekla. jean možete li nam reći E, znamo što je komisija prije rekla. Imamo sada novi konsenzus, imamo novi cilj održivog razvoja. Što će biti različito? Kako ćemo znati da ovaj cilj 16 zapravo ima e, drugačiji način rada i komisija i programa? Koja će, što će biti zapravo promjena u ovom smislu? To je moje pitanje. Hvala vam, nadam se da ćemo vidjeti te promjene. Prije svega hvala vam tu sam da bih odgovorio na vaša pitanja i da ne bih previše ponavljao ono što su rekli kolege prije mene iz Sara i Filiberto su govorili o univerzalnosti među povezanosti SDG-ova, dakle 16 ali iz svih eh, drugih SDG1, 4.9, obrazovanje, siromaštvo, ravnopravnost spolova. Oni su također jako relevantni u našem radu u ovom kontekstu. U kontekstu agente za 2030. SDG 16 je izuzetno važan, ali neće biti onaj koji će izmijeniti cjelokupnu situaciju. Pred nama je 15 godina za provedbu, ali moramo biti realistični, a to je istaknula i Sara velike su izazovi pred nama. Mi se zalažimo za njegovo ispunjavanje. Filiper, da je komisija prošli tjedan, e, komisija usvojila tri paketa, jedan se tiče razdoblja nakon Kotonua i tu se nalazi prim, provedba dakle, SDG-ova na razini Evropske unije. Tu je bio i prijedlog dakle, novog konteksta za razvoj dakle, u razdoblju nakon Kotonua i bavimo se dakle, u sklopu toga i provedbom SDG-ova, to je okvir unutar kojeg radimo. Zajedno uz politički dijalog i razvoj suradnje možemo na taj ključan način s partnerima, to smo svi mi, države članice, dakle raditi na ispunjenju globalnih ciljeva koji jesu i ostaju, dakle iskorjenjivanje siromaštva, promoviranje demokratskog vladanja, očuvanje mira, to je dakako konačni cilj. Uz tu premisu kada je riječ o razvoju suradnje i financiranju iste, ono nije uvijek središnje pitanje. Središnje pitanje su odgovarajući izbori, dakle da biste napravili razliku za ljude. Kakve su to odluke koje moramo donijeti? U novom konsenzusu za razvoj, koji su, prepostavljam, svi pročitali, možda ga znaju na pamet, mi ćemo se koncentrirati na ovih 5P koji su već spomenuti, dakle, tako ćemo vaše zapamtiti. P na engleskom, dakle, kao ljudi, planet, prosperitet, mir i partnerstvo. Tako smo razradili ciljeve, dakle zadali smo im ove konotacije da bismo ih lakše zapamtili. Kao što ste rekli, gospođo predsjedavajuća, mi ne počinjemo od nule, to je rekla i sama Sara. Rekla da imamo puno iskustva sa MDG-ovima. Nismo imali poseban MDG o upravljanju, ali radimo na tome. Kada se bavimo agendom za promjenu, onda je upravljanje bilo jedno od dva glavna stupa. To je potpora demokratskoj vladavini, dakle i programima koji su s tim u vezi. I većina zemalja, dakle, sa tradicijom stabilnosti, ali i zemlje koje su tek ulazile, odnosno izlazile iz krize, u to su uključene. Možda to i znate, ispričavam se ako e, ću vam reći nešto što već znate. To je fokalni e, sektor u sedamdesetak e, država obuhvaćenih ovim programom za razvoj. Dakle, ukupno 110, 120, do toga to više više od pola njih. Dakle, veliki je naglasak stavljen na bilateralnu suradnju. Koristimo sve moguće ulazne točke, dakle nacionalno razini, građanske, građansko društvo, lokalne dionici, tvrtke. To je jedan mišoviti pristup. Nema tu briselskog recepta za uspjeh jer svaka zemlja je drugačija. Kontekst, društveni kontekst je drugačiji. Međutim, trebamo biti spretni, fleksibilni. Moramo uzeti u obzir lokalni kontekst. Suprotnosti nećemo postići cilje. Kada je riječ o instrumentima, to je potpora proračunu, dakle, korištenje zajmenih fondova i tako dalje. Međutim, htio bih vam tu ilustrirati dva primjera kako raditi. Jedan je Benin, dakle zemlja koja nije obuhvaćena krizom. Tu smo uključeni u potporu vlada, dakle, stabilnoj vladavini. Komisija će započeti operaciju proračunske potpore kroz odgovarajuće razvojne ugovore, dakle vrijednosti 83 milijuna eura, to su značajni iznosi kao što vidite. To će biti poluga za strukturalne reforme da u borbi protiv nekažnjivosti, dakle to je povezano sa pravosuđem, sa djelovanjem sudskih vlasti, dakle poboljšanje u, socijalnom sektoru te nacionalnom sustavu oporezivanja. A možete vidjeti što pokušavamo ostvariti. Bavimo se raznim pitanjima unutar jedne zemlje, je li to u vezi pravosuđa, oporezivanja određenih e, tijela, jednostavno strukture, dakle institucionalne strukture i tako dalje. Ono što je zanimljivo primijetiti jest da je ova operacija izrađena na osnovu analize sustava nacionalnog integriteta koji je izradio Transparency International, dakle uzet je u obzir i ovaj aspekt korupcije i to uz koordinaciju vlasti u Beninu. Dakle, ovaj osjećaj vlasništva koji je jedan od ključnih elemenata našeg rada je prisutan bez e, uključivanja tamošnjih vlasti ne bismo postigli takav uspjeh. Ova analiza je pomogla i u našem političkom dijalogu. I sada u sasvim drugačijem kontekstu. Prije dva tjedna smo ovdje u Briselu organizirali veliku konferencije u Srednjoafričkoj republici koja je zapravo sasvim suprotan primjer. Dakle, izlazi iz krize, krhka je zbog posljedica sukoba, podijeljena kada je riječ o zajednicama koje se bore jedna pored, protiv druge. Dakle, dosta težak kontekst. Tijekom krize mobilizirali smo čitav niz instrumenta kako bismo podržali ovu zemlju, uključujući dakle, misije koje su e, dio naše e, vanjske i obrambene politike. I mnogo puta smo tamo započinjali rad na pomoći državi kako bi ona dakle postala učinkovitom. Izradili smo dakle odgovarajući zakladni fond, dakle namijenjen rehabilitaciji i razvoju. Povezali smo dakle različite elemente koji su proizašli iz krize kako bismo se onda koncentrirali na normalni razvoj. Tu smo kanalizirali novac e, za građansko društvo, obrazovanje, zdravstveni sustav i tako dalje. To su bile dakle, neke osnovne potrebe na samom početku. Također je tu slobodan i pravedan izborni sustav, ustavni zakon i tako dalje. Međutim, što je ono što želimo dalje? E, to je sad govorimo o upravljanju nakon krize. Izradili smo procjenu njihovih potreba kako bismo, se, kako bismo mogli izraditi plan za pomirbu Dakle, tamo je do 2020. To smo predstavili u Briselu tijekom ove konferencije koju sam spomenuo. Dakle, to je važno istaknuti povezanost humanitarnog rada i razvojne pomoći. Htio bih da pogledate ova dva primjera koja sam ilustrirao. Morate imati na umu da će se siromaštvo koncentrirati u zemljama koje su krhke, koje su pogođene sukobima. Koliko pogledate projekcije vezane uz broj siromašnih ljudi koji će živjeti u takvom kontekstu, Oni je dostiže do 43%, odnosno 62% u razdoblju do 2030. Dakle, imam te podatke. Ovo je dakle pokazatelj trenda koji bi nas trebao voditi u radu. Ako želimo ublažiti posljedice siromaštva, nemamo izbora nego poboljšavati naše metode rada, kao što je Filiberto objasnio. I ovo je jedini način na koji se to može učiniti, a to je održivi razvoj. U suprotnom ćemo u zamku onih koji pokušavaju to popraviti na krivi način. Koristit ćemo isti recept, iako taj termin ne volim, možda bolje reći pristup koji smo dakle koristili u slučaju Srednjoafričke republike. To na rogu Afrike, dakle Sahel, jugoistok Azije bi također mogao biti predmetom e, takve potpore. Međutim, želim naglasiti tri stvari. Potrebno sjetljivost na razvoj sukoba ukoliko u tome ne uspjevamo onda smo na krivom tragu. Dakle, važno je da to bude naš zajednički pristup, dakle našeg osoblja, jer će u suprotnom naše intervencije imati slabiji učinaka. Možda ćemo i napraviti više štete nego koristi. Drugo, moramo zajednički djelovati. Evo, tu smo, dvoje nas, tu je kolegica iz UN-a i dakle to je, pokazuje način na koji želimo raditi. Nije sada tu e, pitanje ili jedni ili drugi, ne, možemo djelovati u izolaciji, a da ne djelujemo dakle u suradnji s drugima. I treće, potrebno je znatno ulagati u prevenciju sukoba, u izgradnju mira. Filiberto je objasnio nešto više o tome. To moramo objediniti. To će biti također jedan element našeg rada. Evo da zaključim. Dakle, razvoj zdržljivosti, odnosi sa civilnim društvom, gospodarske prilike, stabilnost, dakle puno stvari, ali SDG 16 je e, ključni element na e, uspješnosti provedbe drugih e, ciljeva. Hvala lijepa. Imamo malo vremena za pitanja. Kolegica Marija, izvolite. A evo, više svojevrstan komentar. Mislim da je ovo teško ostvariti. Mislim da je ovo jako teško ostvariti jer na koncu svi su ciljevi međusobno povezani, ne možemo ih e, razdvojiti. Bilo bi dobro imati pokazatelje. Kao što je Linda rekla, nju šokira činjenica da države članice trebaju potom poraditi na provedbi. To bi se trebalo provoditi na svim razinama gdje možemo djelovati na razini razrede politika. Dakle, moramo promisliti o tome kako to možemo povezati sa SDG-ovima. Vi ste spominjati ovih 5P. E, I to je nešto što mora imati ulogu u svim našim sektorima politike. Dakle, to kada govorimo o provedbi sa lokalne razine pa sve do ujedinjenja ujedinjenih narida, morali bismo se na taj način približiti e, ciljevima. Mislim da će biti teško se ostvariti, ali cilje barem im se približiti. Ono što moramo učiniti je spogledati e, sva područja politika kojima možemo intervenirati i vidjeti što možemo učiniti. Moramo u tome biti sistematski. Primjerice, u, kada je riječ o poljoprivredi, moramo vidjeti kakve su implikacije sa izvozom mesa i tako dalje. Ili primjerice kada govorimo o tome da želimo značajno ulagati u neke zemlje i to onda utječe na situaciju u toj zemlji. Mislim da bismo tu trebali biti sistematičniji. Hvala, zastupnik Venta. za e, Hvala vam na izlaganjima, ja sam tu nešto i zabilježio. Hvala vam na vašim intervencijama. Mi imamo komunikaciju komisije, važan dokument i sa gospodinom Nojzerom radim na izradi mišljenja. Vidjeli smo da je konsenzus e, jako važan čimbenik, dakle okoliš, gospodarstvo, društvo. To su sve važna pitanja. Često govorimo o sigurnosti na lokalnoj razini, o sigurnosti na različitim razinama, govorimo o sindikatima, dakle organizacijama radnika, komunikacijama, tako dalje. To su sve važni aspekti. Ali kako će, kako će biti uloga parlamenta vezano uz SDG-ove? Dakle, jaka institucije, mir, gdje je sad tu, koja je uloga nacionalnih parlamenta? Dakako mir, jake institucije, to je sve početna točka. Potrebno je vremena za provedbu i za suradnju. I da bismo imali te snažne institucije, potrebna je pravda, mir, dakle moramo stvoriti sigurnost. Htio sam to povezati sa Europskim planom za vanjska ulaganja. Imamo partnerstva, dakle dijalog koji je u tijeku. Kako, dakle, kako je to povezano dakle sa 16. ciljem održivog razvoja kada govorimo o razvoju Afrike, kada govorimo o malim tvrtkama, kako stvoriti veću stabilnost na lokalnim e, dakle tržištima. Evo hvala. Evo molim vas da brzo odgovorite na ova pitanja. Evo Ženuk, vi ćete prvi odgovoriti. A ako želi onda drugi panelisti nešto dodati na tvoj odgovor, imat će priliku. Thank you, Madam Chair. Hvala, gospođo predsjednice. Biti ću kratak kako bih ostavio malo vremena i za kolege. Što se tiče gospođe Herbeš, da, u potpunosti se slažem. To je naravno upisano i u politiku, no isto tako i u ugovoru članku, ne sjećam se sad e, članka, ako nismo e, koherentni vezano uz ono što govorimo s jedne strane, a radimo s druge strane, onda smo e, suočeni s problemima. No, radi se ovdje zbilja o širokoj raspravi i dugo bismo o tome mogli govoriti. No, cilj je toga da kažemo da šta god radimo na određenoj politici da to ima utjecaj e, na neku drugu politiku. Mi sada ne smijemo samo to reći nego moramo također i e, poraditi na tome. Na nekim područjima je, za neka područja je to jasnije, na primjer okoliš klimatske promjene, to je postalo očito za javnost da ono što radimo u Europi može imati utjecaj na globalnoj razini, na planet. S druge strane, poljoprivreda, trgovina, kako bismo imenovali samo neke, e, ta dimenzija se malo e, teže uviđa na globalnoj razini. Što se tiče investicijskog plana i partnerstva sa Afrikom te pomoći malim i srednjim poduzećima, nismo svjesni u potpunosti kako to napraviti. Moramo uzeti u obzir ne samo e, velike kompanije, nego i manje važno je zapravo stvaranje radnih mjesta na, tom, na toj prvoj razini malih i srednjih poduzeća. kad govorimo o energiji, želimo promovirati e, i podržavati mala poduzeća te njihov razvoj na području energije. To ide u tom pravcu, ali to je samo za ovaj sektor, to nije globalno. Hvala. Biti ću vrlo kratak. Hvala gospođo predsjednice. Ja ću se usredotočiti prije e, svega na komentare Vente, e, gospodina Vente. Što se tiče uloge parlamenta, mi podržavamo rad na podršci demokraciji. E, parlament je tu aktivan i naše institucije surađuju na tom području. Moramo iskoristiti sva znanja i preporuke u okviru znači promatračkih misija za eh, izbore kako bismo podržali demokraciju. Imali smo do nedavno znači u Tanzani podršku znači tanzanijskom parlamentu i zanzibarskom parlamentu, to je područje gdje možemo proširiti naše djelovanje i važno je proširiti i sudjelovanje i uključenost u okviru e, cilja 16 e, održivog razvoja. Što se tiče investicijskog plana, prvo želimo povećati e, razinu e, financijskih poticaja za e, tvrtke i financijske institucije kako bi investirale u određene države kojih možda inicijalno ne privlače. Drugo, u okviru ovog pojma in, ulagačkog plana imamo s jedne strane taj znači dio što se tiče poticaja, a Drugo je, isto tako imamo taj e, stup podrške samim e, tvrtkama. Moramo zapravo stvoriti mogućnosti poslovnog okružja na tom području. Imamo, znači, ta pravila za poslovno okružje koje moraju biti rentnije i e, važno je to u smislu postižanja uslijed uspjeha na području investicijskog plana. Možemo reći da mi u parlamentu sa promatranja izbora zapravo krećemo na akcije nakon izbora. Imamo također i suradnje s drugim parlamentima Kad smo bili u Keniji, ja sam razgovarala sa parlamentarcima tamo i bili su e, iznenađeni kad sam im objašnjavali kako se e, znači kod nas provode e, izbori kako mi možemo sudjelovati provjeravati što se radi i tako dalje kako zapravo možemo provjeravati demokraciju mnoge zemlje u Africi imaju zapravo komplicirane programe e, za brojanje glasova. No, s druge strane, ono što je važno da imamo tu demokraciju u akciji, da imamo taj kontinuirani pristup. Evo, sad dajem i e, zadnjem panelistu riječ. Hvala. Intervencija vezano uz Znači, bavljenje ovim pitanjima na svim razinama politike je nešto što je izuzetno važno. To je izazov agente, ali to je isto tako izazov s kojim se susrećemo u okviru UNDP-a. Preko sto vlada e, nas je pozvalo kako bismo im pružili e, podršku u tom procesu, znači upisivanje glavne politike svih ciljeva agende 2030. godine. Što to znači? Kako nacionalni e, okviri moraju izgledati kako bi podržali agendu 2030. godine? I što se zapravo treba napraviti? Koje koje godbe na tom području. Imamo znači cijeli niz načina od konzultacija e, različitih dionika ili vrlo složenih e, instrumenata izrađivanja modela na području, na primjer, smanjivanja e, siromaštva, uključenja žena i tako dalje. UNDP i drugi rade na takav način znači ne uključuju samo vlade nego naravno i e, dionike. Što se tiče uloge nacionalnih parlamenata, govorili smo znači o transparentnosti i njihovoj ulozi u E, ostvarivanju e, dobrog upravljanja. UNDP specifično radi na izgradnji kapaciteta u okviru parlamenta kako bi oni što bolje shvatili koja je njihova uloga, koja je znači ova uloga e, nadzora i kontrole i na koji način, s kojim pravim instrumentima mogu provesti svoju ulogu nadziranja politika te provođenja ovih ciljeva u okviru agende. Imamo također i različite e, priručnike, e, određene znači set dokumenata koji omogućava da se upoznaju sa time kako bi parlamenti odigrali učinkovito svoju ulogu. Možemo onda e, zahvaliti našim pa-, panelistima što su nam posvetili vrijeme i došli nam danas predstaviti ovaj cilj 16 u okviru ciljeva održivog razvoja. Možemo li molim vas e, toplo pozdraviti i zahvaliti im. A sada prelazimo na sljedeći panel. Možemo li samo par trenutaka e, dopustiti im da e, znači osobe iz prvog panela odu, a dođu osobe iz drugog panela. Hvala. Okay, Hvala, možemo e, nastaviti s radom. Hvala Lindi. Želim sada e, također kratko uvesti naš drugi panel, znači imamo gospođu Malinu Roša-Menekol iz Instituta za razvoj, prekomorski razvoj. Oprostite možda na izgovoru. Zatim imamo gospođu Adedajo Bolaj Adio iz Oxfama i na kraju gospođu Chloe Tricot O'Farrell iz nevladine udruge Safe World. Ja sam ovdje kao predsjedavajući, no ono što je važno zapravo da govorimo o poslu Sad e, također e, pozdravljamo i goste iz Meksika. Izuzetno je e, drago da možemo vas imati među nama. Hvala vam također na prezentaciji. Mi znači očekujemo nestrpljivo vaše prezentacije i dajem vam odmah riječ. Evo, nemojte okljevati, predstaviti se. Hvala. Izuzetno mi je drago da mogu biti ovdje. Ja ću govoriti engleski jer zapravo to lakše. Ja se zove Malina Roča Menekol i dolazimo iz Instituta za prekomorski razvoj. To je znači vodeći think tank u jedinoj kraljevini koji se usredotočuje na e, razvoj. Moram e, vam reći da ću možda ovdje biti nešto manje optimistično i unaprijed vam se ispričavam na tome. A ono što bih ja ovdje željela da govorimo zapravo ovdje prije svega o toj ideji inkluzivnih institucija i političkog procesa. I kako, znači to možemo upisati u ciljeve e, održivog razvoja, posebno cilj 16. E, znači, uključive institucije, to je e, isto tako ovaj politički proces je nešto što je izuzetno važno i za sigurnost i za mir i stabilnost. Imamo dokaze za to. Prije svega želim s vama podijeliti e, dva rezultata studije vezano uz ovo pitanje inkluzivnih institucija. S druge, u periodima sukoba, u, na kratak rog ono što je ključno e, za izlazak iz sukoba je zapravo potreba znači postizanje e, takvih političkih e, dogovora na znači znači na tim nivoima unutar samih e, vodećih struktura i elite da se postignu takvi e, sporazumi. Drugi rezultat studija je da na dugi e, rok zapravo moramo E, razviti znači otporno društvo, a to izlazi iz okvir ovih vodećih i elitističkih struktura. Moramo u svakom slučaju smisliti e, puno legitimniju i demokratsku vlast. Ono što je izuzetno važno je imamo zbilja e, cijeli niz vrlo dobrih dokaza u tom smislu što se tiče tih e, uzoraka razvoja što se tiče upravljanja, a jedan od strogi, čvrstih veza je e, poveznica između demokracije i razvoja. E, znači, postoji zbilja snažna korelacija koja je identificirana što se tiče tih dviju aspekata i razvoja demokracije, to je još 1960. godina. Nema ni jedna demokratska država do danas koja je znači e, koja znači uspjela ostvariti znači ovaj e, demokratski nivo bez ovih e, preduvjeta. Znači imamo s jedne strane ovaj kratki rok, vodeće strukture i ti inkluzivni sporazumi na e, nivou elita, tu postižemo minimalnu stabilnost, a na dugi rok radi se o mnogo skupljem procesu koji onda govori o tome što zapravo te uključive institucije znače. No, ono što je izuzetno važno je da se ne usredotočimo samo znači na ovo uključenje na nivou e, vodećih struktura nego također i da to proširimo na širi e, proces e, uključimo društvo kako bismo ostvarili napredak Možemo reći da u okviru, znači, imamo ovdje naglasak na uključivim eh, institucijama i legitimnoj politici. To je nešto što je izuzetno važno. No ovdje sada zapravo postavljam određena pitanja. Ako postoji dokazi da uključive institucije su izuzetno važne, manje je jasno koje su to institucije najvažnije i kada i kako zapravo zapravo države se e, a znači ovih sporazuma na nivou nivoa prema b širem procesu. Ponekad si postavljamo pitanje kako čak i one snažne demokracije onako kako ih mi vidimo i kako smo mislili da su e, ustanovljene, kako zapravo one upravljaju krizama ili kako su izložene krizama. Ovo nam također dovodi do odgovora na pitanja. Jedan od e, ključnih pokretača izlazak iz ranjivosti je na koji način zapravo ćemo postići političke sporazume kako ćemo osmisliti granice onoga što je politički moguće e, da isto tako vidimo da li je transformacija e, progresivna i da li možemo imati određene kompenzacije e, nekih ranjivosti u same države. Što to znači što se tiče iskorjenjivanja e, siromaštva, to je važno što se tiče međunarodnog razvoja, no isto tako koliko se to može usredotočiti na nejednakost. Kako E, tenzije i konflikti kako se mogu rješavati. Isto tako kako znači e, možemo si postavljati pitanje ko sudjeluje u donošenju udloga i ko je korisnik tih odloga, kako postići ravnotežu između različitih aspekata i kako izvršiti pritisak što se tiče promjena političkog sustava. Posebno što se tiče znači, ovih progresivnih snaga. Ako pogledamo znači što se događa u ovim zemljama u tradiciji, od e, e, zemlje u sukobu prema otpornijim sustava, sustavima, oni zapravo žele se promijeniti na e, više temeljnih razina. Od sukoba prema miru, naravno to je jedan aspekt, ali radi se isto tako i na primjer e, o otvaranju društva, a isto tako imamo demokratske procese, e, otvaranje od tog uskog pojma nacije prema po e, dijeljenju mišljenja o tome ideje o tome što zapravo e, društvo i zajednica znači što znači javno dobro i tako dalje od prijelaz znači prema interakcijama u društvu koje se prije svega osnimaju na vladavini prava te također prema socijalno-ekonomskim e, aranžmanima u društvu, rješenjima u društvu su prije svega e, ravnopravni za sve ljude. Možemo reći da ti procesi mogu ojačati neke druge. Ako imamo, na primjer, napor za jačanje javnog dobra, to može također i ojačati taj osjećaj uključenosti, posebno što se tiče rezultata. No mi isto tako znamo iz povijesnih iskustava, i tu želim malo problematizirati to, znamo iz povijesnih iskustava da te različite dimenzije e, promjena e, ne funkcioniraju na način da jačaju jedni druge ponekad određene e, promjene mogu biti izuzetno snažne, no postavljamo si pitanje na koji način određeni procesi zapravo mogu do, dovoditi u pitanje neke druge procese. U toj tranziciji imamo cijeli niz različitih i tenzija i dilema koje trebamo uzeti u obzir. U tom smislu agenda za dobro upravljanje može biti u svakom slučaju važan povijesni moment na koji način će se e, promjena dogoditi u zemljama u razvoju. Znamo također iz iskustava da te tranzicije nisu ni linearne, ni jednostavne, nego su to zapravo duboki politički procesi promjena koje se mogu dovoditi u pitanje i taj cijeli proces može biti zbilja e, nasilan i e, izvor mnogih previranja. Imamo znači cijeli niz takvih primjena, e, a jedan od takvih primjera je Ruanda. Možemo na primjer reći da je Ruanda što se tiče nekih aspekata bila jako uspješna. Oni su uspjeli e, osmisliti i ovaj gospodarski aspekt i postići napreda na tog smislu, isto tako prelazak iz e, sukoba prema miru, no u drugim aspektima su bili mnogo manje uspješni. Ako mislimo na izbore, već smo o tome e, govorili, to u svakom slučaju govori o određenim mogućnostima, također i o tenzijama. Izbori su u svakom slučaju nešto što daje legitimnost sustavu, no također su e, povezani s nekim praksama koje mogu biti manje demokratski, imamo klijentelizam koji se razvija i tako dalje, možda na primjer e, korupcija u određenim e, sustavima može postati i čak e, snažnija, možemo također imati utjecaj novca i donacija na same izbore. To može također utjeci, utjecati i na kvalitetu samog predstavljanja to moramo imati na umu. A to nije naravno važeće samo za zemlje u razvoju, nego i za neke druge dijelove svijeta. Na primjer, prije izbora u SAD-u smo imali cijeli niz zanimljivih studija koje je proveo univerzitet iz Princetona koji je govorio o tome na koji način javne politike utjecao na e, društvo i demokraciju u SAD-u tijekom 20 godina. E, ovdje se govori zapravo o moći novca da kupuje i politike i da kupuje glasove. To se mora u svakom slučaju imati na umu, a imamo i cijeli niz problema koji povezani sa kratkim rokom gledanja e, u okviru ovog organiziranja izbora. S jedne strane imamo javno dobra, s druge strane neke uže e, interese. Sera je također e, govorila i o ovoj studiji UNDP-a gdje je zbilja e, pokazano što je ljudima važno i pokazano je da ljudima je dobro upravljanje i dobra vladavina i tekako važna. Ono što je postalo jasno da što im je najvažnije da takva vladavina bude učinkovita, a manje im je, e, su im važna politička prava. Imamo očekivanja ljudi, što se tiče onoga kako će, e, koje rezultate će e, vlada dati i kako podržati demokraciju i, i, demokratske ideje, e, vrijednosti i one neke temeljne vrijednosti u društvu. Također moramo mislimo o tome ako pogledate neke druge studije po latino i tako dalje onda je zapravo e, e, šokantno vidjeti da e, očekivani prihodi po stanovniku zapravo ljudi ono čemu vjeruju su prije svega parlamenti i političke stranke zapravo To je izuzetno važno zapravo za kod društvo. Imamo zapravo izazov s kojim smo suočeni te moramo snažno podržavati e, i uključenje političke sustave, uključenje institucije diljem svijeta. A Podrška dobroj vladavini u zadnje doba je zbilja bila dosta snažna, no moramo podržavati promjene no to se osniva na nekim normativnim idejama kako se promjene moraju događati, a ne u svjetlu nekih specifičnih uvjeta u različitim zemljama, te o tome što je zapravo moguće izvesti u određenoj situaciji. Ono što je izuzetno važno je da se donatori zapravo sredotočuju više na formu koju promjena mora imati, podržavanje izbora, podržavanje odbore za borbu protiv korupcije i tako dalje, a ne zapravo podržavanje samog sadržaja i onih nekih ključnih elemenata te promjene. Ono što je važno da neformalne institucije i neformalni dogovore zapravo također imaju e, važno mjesto u tim promjenama i tim procesima. Zapravo donatori prije svega bi morali puno realističnije uzeti stvari i osmišljavanje e, politika na osnovu nekakvih e, realističnih e, vizija. Gospodin Vili je govorio o potrebi fleksibilnosti kako bismo zapravo biti malo odvažniji da više također uključujemo određene eksperimente. I to ne samo u zemljama koje su korisnici, nego i također u zemljama donatorima koji podržavaju te e, institucionalne promjene. Hvala. Hvala vam lijepa. Sad idemo na sljedećeg panelista, gospodin da. Vaša će prezentacija biti o tome kako napredovati kada se radi o upravljanju e, i vezi sa Afrikom. Hvala što ste danas došli i možda nam možete reći nešto više o sebi. Izvolite. Drago mi je što danas se mogu e, pristupiti ovoj raspravi. Radim sa Oxfamom u Africi i radimo sa e, nejednakosti i mogla bi nešto reći vezano za način na koji Afrika može mjeriti provedbu e, ciljeva održivog razvoja. Samo ću započeti sa složenošću e, toga kako to izgleda u Africi. E, Prošle e, godine e, je izdan nalog za uhićenje koji, za osobu koja je e, optužena da je ubila oko 3 milijarde, e, na oko 10 milijuna eura recimo. On je trebao osnovati jedan e, pomorski fakultet i taj pomorski fakultet je trebao integrirati pomorce u društvo. Međutim, ono što je zanimljivo u ovom slučaju je reakcija ljudi u delti Nigera. Dakle, radi se o identitetu, nije, ne radi se toliko o identitetu te osobe, nego u tome da je vlada e, smatrala da je to e, napad na njega i da treba e, vratiti novac, ali da ga ne treba progoniti zbog toga. To je ključno za svaku raspravu o sigurnosti i miru u delti Nigera. To, taj primjer dajem samo kada kako biste vidjeli koja je složenost ovog problema u Africi. Mi se možemo svi e, složiti da inicijative za borbu protiv korupcije su jako bitne za postizanje cilja e, broj 16, međutim moram reći da mir i sigurnost jesu jednako važni i ljudi u delti Nigera osjećaju e, da je njihova sigurnost ugrožena. Dakle, ono što vlada radi je teško izraziti određenim pokazateljima, teško je opisati e, tu složenost. Nešto malo ću reći o potrebi e, za e, pristupom praćenja koji se prilagođava toj vrsti složenosti. Posebno govorimo o tome, o mehanizmu stručnog, stručne procjene i objasniti zašto mislim da je kvalitativna procjena važna. Postoje dva razloga za to. Jedna je da većina rasprave do sada se vodila o tome kako koristiti pokazatelje kako bi se pratilo kako se mogu usporediti određene zemlje ili kako one e, primjenjuju ciljev e, broj 16. E, E, postoji određena pretpostavka onoga kako bi trebala izgledati e, vlada, kao što je objasnio moj e, kolega iz službene razvojne pomoći. Trebamo jedan instrument koji je dovoljno strog kako bi mogao riješiti te složenosti Recimo možemo reći da je Nigerija postigla napredas, napredak ili da je neka druga zemlja postigla napredak ili da su neke stranke pobjedile ili ne. Međutim, demokracija je povećala e, e, socijalno-gospodarske polarizacije u tim zemljama, a istovremeno možemo pogledati zemlje kao što je Etiopija Međutim, to ne postoji jedna uključiva vlada, ali je ona dosta učinkovita na neki način e, u promicanju održivog razvoja. Dakle, postoji potreba da, za raspravu koja je, e, ide dalje od indikatora. E, malo ću opisati što ovaj mehanizam stručne procjene u Africi želi e, učiniti. Dakle, taj mehanizam je uspostavljen 2003. godine nakon rasprave o novom partnerstvu za razvoj Afrike, a isto tako je nastao kada se počelo razgovarati o ciljevima održivog razvoja. Radi se o jednom instrumentu za procjenu koji je na dobrovoljnoj bazi i treba e, promicati e, e, učenje među stručnjacima. Afrika, 17 zemalja u Africi je već prošlo takvu procjenu, a u 2014. opća skupština Afričke unije je odredila da to postane E, jedna neovisna institucija unutar Afričke unije. To pokazuje koliko Afrikanci smatraju da je dobro vladanje važno za njihov razvoj. Ima nekoliko e, faza u toj procjeni. E, on je prva faza dovodi zajedno dionike iz civilnog društva, vlade i ostalih da pogledaju probleme u svojoj zemlji koji utječu na upravljanje, isto tako da predlože rješenja. Radi se o unutarnjem mehanizmu praćenja vlade a e, i preporučuju načine kako rješavati određena pitanja. Mislim da je to izuzetno važno za vlasništvo nad bilo kakvim e, napretkom kada se radi o e, upravljanju. E, druga faza je vanjska procjena gdje ljudi iz tog mehanizma za stručnu procjenu i banka za razvoj Afrike oni ne daju svoju vlastitu procjenu niti e, nameću svoje ideje o tome što su izazovi, nego oni su tu jednostavno da pojednostavne stvari i da provode savjetovanja e, kao način buduće e, rasprave. Treći, treća faza je izrada nacrta, e, nacrta e, državnog izvješća. Dakle, imamo izvješće koje je vanjsko izvješće, izvješće koje priprema sama zemlja. nakon toga slijedi e, izlaganje o tom izvješću i u posljednjoj fazi ove procjene imamo imamo to izvješće koje se predstavlja Afričkoj uniji i zemlje onda mogu razgovarati ne samo o problemima druge zemlje, nego i vidjeti koje su najbolje prakse Recimo kad je došla takva procjena u Nigeriju, e, Nigerija je zamolila ljude iz Kenije da dođu zato što je Kenija prošla kroz nasilje tijekom e, izbora i željeli su vidjeti kako se Kenija nosila s tim. E, želim samo reći nešto o tome kako se može podržati vladanje i razvoj u Africi. Mislim da zbog e, sveobuhvatne naravi e, ovog mehanizma 2005. E, je riješio neke od kompleksnosti koji postoje. Dakle, predviđalo se da će doći 2007. do nasilja tijekom izbora u Keniji. E, nakon toga je došlo do napada u, e, u Južnoj Africi i e APRM je rekao da bi trebalo riješiti taj problem jer je vrlo vjerojatno da će doći do nasilja. APRM zapravo koristi formalne i neformalne izvore moći. On procjenjuje rizike kroz koje prolaze određene zemlje i dobar je instrument za razvoj određenih scenarija. Mislim da bi bio koristan kako bi se doprinijelo strategijama za smanjivanje sukoba koje prijete da na neki e, način e, suzbio ciljeve održivog razvoja. E, taj mehanizam isto tako bio važan za ohrabrivanje nacionalnog dijaloga i da nacionalni dionici vide kako riješiti svoje probleme. Ako pogledamo ovaj cilj broj 16, vidimo da to pomaže zemljama da oblikuju svoje ideje e, i što treba učiniti kako bi se e, proveo taj cilj. To je ovisno o socijalno-ekonomskom razvoju određene zemlje, ali i o tome što ljudi misle o tome kako bi trebala izgledati vlada i koja je njezina socijalna i e, politička prošlost. Mislim da ova dimenzija stručne procjene APRM-a e je izuzetno važna. Jer ne možemo samo reći Nigeriji vi trebate biti demokratska zemlja koja izgleda kao Francuska nego morate reći Nigerija se mora pozabaviti korupcijom. Dakle, to je jedan primjer. E, zemlje se ohrabruje da gledaju na politike i programe, a ne na sustave koje bi mogli kopirati i onda e, primijeniti na svoje probleme. Ono što je možda najviše važno je da APRM ima jedan proces e, za praćenje ciljeva Svaki APRM je praćen e, nacionalnim programom aktivnosti koji govori o tome e, koji se problemi moraju rješavati i koje vladine institucije to trebaju učiniti. Mislim da je to velika prednost e, korištenja pokazatelja. Pokazatelji mogu reći je li neka vlada dobro radi ili ne, ali to nužno nije vezano za ono e, koje, koji dijelovi vlade ili koji dijelovi e, društva se moraju pozabaviti određenim e, pitanjima vladanja. Želim zaključiti i reći da je APRM je vrlo obećavajući instrument, iako nije savršen, o, njemu nedostaju Eh, te, nedostaje tehnička i financijska potpora. Drugi problem je da je on statičan, treba ga žurirati. Međutim, APRM eh, i eh, programi kvalitativne procjene zahtijevaju više pozornosti međunarodne zajednice i zahtijevaju da, da napravimo korak natrag i da ne pokušavamo naći pokazatelje za sve, jer ima stvari koje se ne mogu mjeriti pokazateljima. S obzirom da je upravljanje e, tako jako nijansirano i složeno, on treba jedan osjetljiviji alat, e, koji će nam omogućiti bolju analizu. E, to znači da on nije toliko koristan za e, uspoređivanje država kao pokazatelji, ali opet nam daje mnogo znanja da vidimo kako vladanje funkcionira u različitim kontekstima i koji aspekti vladanja i upravljanja su bitni za razvoj. Ako imamo to bogato znanje, onda će e, cilj broj 16 e, e, biti uspješan, a i svi ostali ciljevi održivog razvoja. Hvala. Hvala lijepa na ovom uvodu. Sada dajemo riječ posljednju, ali ne najmanje važnoj, gospođi Chloe Tricotto-Farrell iz institucije Safe World koja će sagledati još jedan aspekt, dakle kako u praksi primijeniti e, cilj broj 16 i što Europska unija mora učiniti e, u, e, sa civilnim društvom kako bi radili kao neka vrsta veza i kako bi se poboljšale nacionalne međunarodne prakse koje će izgraditi trajni mir. To je neprofitabilni program u gotovo 12 e, zemalja u Aziji, e, Bliskom istoku i Europi. Izvolite. Hvala vam lijepa. Dakle, ako, e, ako su ako e, ovo bude samo retorika, onda moramo e, sagraditi mir i e, jednako društvo za sve. Dakle, to moramo Dakle, program za 2030. o kojoj govorimo danas ima jako veliki potencijal. Imamo globalni okvir oko kojeg su se dogovorili, dogovorile države svijeta i 50, e, 15 godina ljudi su se usredotočili na takav e, pristup za sprječavanje e, krize. to je jako optimno gledanje. <clears throat> And we need to work hard to turn it into reality. Today during my short presentation hopefully u današnjoj prezentaciji ćemo govoriti o tome. Govorim prebrzo, to se događa često. Dakle, danas ću govorila vrlo e, polako i sveobuhvatno zašto je važno da se e, e, u, ulaže u cilj 16 E, zašto bi Europska e, unija trebala ulagati u cilj 16? Kao prvo, ključno je da to čini, ne samo zato jer postoje izazovi za promicanje ovog cilja na globalnoj razini, nego i zato što ima smisla da Europska unija to čini, zato što to e, omogućava bavljenje s drugim pitanjima. Isto tako bitno je da se ulaže u taj cilj. E, dakle, e, sukobi su e, se povećali od 31 do 50 2015. i broj raseljenih ljudi je povećao na 37 milijuna 96. do 65,3 milijuna od 2015. Više ljudi je poginulo u oružanim sukobima 2014. nego bilo koje druge godine u posljednja dva desetljeća. E, mjerenje drugih komponenti cilja 16 je također pokazalo zabrinjavajuće devijacije. Mnoge zemlje su pokazale e, smanjenje sloboda između 2005. i 2014. Više 60 zemalja su e, donijele zakone koje e, aktivnosti civilnog društva u posljednje tri godine, a dvije trećine od 180 zemalja je pokazalo da Press Freedom Index je lošije radio nego prethodnih godina. Mi smo identificirali pet stvari koje Europska unija treba činiti kako bi podržala cilj 16 u kontekstu e, programa 2030. Prvo, Europska unija, a drago mi je čuti da službenice Europske unije su to potvrdili, da Europska unija i dalje treba provoditi cilj broj 16. Bitno je da to radi na međunarodnoj razini, uglavnom zato što program 2030. E, u njemu postoji još e, otpora e, od država članica. Kako se nastavlja ta normativna borba, Europska unija države članice trebaju zadržati svoju viziju i zaštititi ono što su predstavile. S obzirom da imamo toliko ciljeva, treba cilj 16 promicati na nacionalnoj razini. E, konkretni aspekti cilja 16 će biti mjerodavni različitim dionicima u različitim zemljama e, i u različitim vremenima. To znači da moramo raditi u kontekstu, da moramo čekati one trenutke kada postoji mogućnost na promjenu, da trebamo raditi dugoročno, e, a znači i da moramo prihvatiti politiku svega toga. To je vezano za moju drugu točku, a to je činjenica da Europska unija mora razmisliti razmišljati o tome kako provesti promjene i kako e, treba podržati agente promjene. Konsenzus na e, potrebi da se radi na političkom razini će značiti samo nešto ako se tumači e, u vezi sa lokalnom politikom treba dati podršku domaćim dionicima kako bi bili pokretači pozitivnih promjena. To znači e, shvatiti gdje postoji energija za promjenu u društvu i mobilizirati je. Represivni režimi e, neći, e, neće moći to provesti, međutim na treće Evropska unija mora raditi sa mjerodavnim dionicima na nove načine. Program do 2030 poziva vlade, lateralna društva, civilno društvo i privatne dionice, dionike da zajednički rade. Takvo partnerstvo, bilo da je dugoročno ili ad hoc, biti će vrijedno e, za e, rješavanje deficita na globalnog upravljanja. E, međutim, to ne može učiniti samo jedan ministar ili nova politika, nego E, koalicije koje će raditi horizontalno u društvu. Treba razbiti silose, e, trebamo imati razmjenu razumijevanja vezano za transformativne promjene. Zato Europska unija mora promicati e, uključiv program koji će raditi na, pitanjima koja su međusobno povezana. Četvrto, Evropska unija i e, akteri zapadne vanjske politike moraju e, koherentno raditi kako bi e, bolje uskladili bilateralne domaće i multilateralne politike. Treba dati potporu zemljama koje su ugrožene ili u kojima postoje sukobe i to znači da trebamo dati bilateralnu potporu koja je koherentna i dugoročna. Ne možemo dati promjenu e, e, kada zemlje e, šalju oružje tim jednakim elitama koje provode te promjene. Isto tako, univerzalna mjerodavnost programa 2030. treba uzeti za ozbiljno ako želimo postići različite modele napretka. E, Europska unija i države članice neće moći e, se boriti protiv e, korupcije ako ne pokažu, ako ne uzmu za ozbiljno ova pitanja. Isto tako moramo spriječiti nezakonite financijske tokove i to zahtjeva od vodstva na višelateralnoj razini da svi kreću u istom smjeru. I konačno peto, moramo podržati stvaranje novih e, skupina podataka. Globalni e, SDG i njihovi pokazatelji nisu savršene, ali oni će generirati i nove podatke o pitanjima koje nisu e, tradicionalni. To može igrati kritičnu ulogu e, u e, područjima gdje se provode promjene. Europska unija isto tako treba e, ulagati u kapacitete za prikupljanje podataka i mora osigurati neovisnost i od političkog miješanja. Isto tako moramo vidjeti kako podići kapacitete više lateralnih agencija civilnog društva i građana kako bi stvorili pluralističke e, podatkovne ekosustave. Uključeni smo u jedan program e, inicijative e, Cilj 16. Dakle, postoje određena pitanja vezana za mir i uključenje. Sa svim tim na umu važno je priznati da postoji više, e, više e, prijetnji e, koje prijete mirnim i inkluzivnim društvima. Mnogi od tih rizika na nacionalnoj i regionalnoj razini nisu pitanja na koja vanjski akteri imaju utjecaja. Međutim, e, ako e, imamo na umu te prijetnje, jedan od e, najvećih prijetnji je zapravo da se postigne taj cilj 16 je upravo u našoj domaćoj politici. Problemi s kojima smo se bavili tamo negdje sada imaju izravni utjecaj na domaće politike to e, zajedno sa štednjom i sve većim skepticizmom e, strahom i nesigurnošću e, su dali rast desničarskim nacionalistima i ksenofobima. Međutim, pragmatične, kratkoročne intervencije utemeljene na sigurnosti su postavljene kao prioriteti. Nedavno objavljena globalna strategija e, vanjske i sigurnosne politike e, naglašava sve veći naglasak na domaćim interesima e, u vanjsku politiku i donošenje odluka Dakle, stabilnost izvan e, granica Europske unije osigurava vlastitu sigurnost i isto tako pokazuje potrebu e, za razvojnu politiku koja je fleksibilnija i koja je u skladu sa strateškim e, politikama. resursi za razvoj koji već postoje za potporu naporima za upravljanje migracijama E, su također dobri za e, sprječavanje ekstremizma. Sada se to odnosi na cilj 16 e, koji govori o potrebi suradnje da bi se ostvarili razvojni ciljevi. Iako se ovdje priznaje važnost promocije vladavine prava i programi za obučavanje nailaze na konsenzus. Želimo promovirati dobrobit građana i na taj način zbog toga podržati i rad na poboljšanju unutarnje sigurnosti. Nadalje, cilj 16 radi na prevenciji sukoba, vladanje treba biti inkluzivno i svi treba imati pristup pravdi. Pod cilj šest odnosi se na gradnju kapaciteta. Vlast treba biti učinkovita i transparentna. Obučavanje i opremanje vlada koje prolaze kroz e, značajne reforme i rad na javnoj sigurnosti nisu jedina prednost tog prioriteta. Prioritet je usmjeren ka gradnji društva u miru prioritiziraju se institucionalni kapaciteti trećih zemalja bez obzira na razloge za provođenje tih e, promjena, a koji se žele dokinuti nesigurnost i nestabilnost. Mnogi su zabrinuti za inicijative CBST. Ja mislim da su tu neke intervencije problematične. Jedan od primjera za ovo je upravljanje boljom migracijom koja proizlazi iz procesa u Kartumu. Riječ je o e, naporima koji se ulažu u obučavanje, tehničku pomoć i opremanje kako bi se dokinulo krijumčarenje ljudi koji dolaze iz Etiopije, Eritreje i Sudana, dakle zemalja koje nisu bile u stanju zaštititi svoje građane. I za kraj odgovor Europske unije na nesigurnost ne smije ići na štetu demokracije, vladavine prava i temeljnih ljudskih prava. U trenutku kada naša vlade čvršće nastupaju, isključivo Važno je da dignemo europske interese iznad vlastitih eh, nacionalnih i da se borimo za prava siromašnih i ugnjetavanih, bez obzira gdje oni žive. Mm, to će se pokazati vrlo učinkovitim, naročito u dugoročnom eh, razdoblju postoje i dokazi o takozvanim otrovnim partnerstvima, a mir se temelji na pravdi, inkluziji, političkoj slobodi za sve i to bi trebao biti okvir u kojem djeluju Europska unija i države članice do 2030. te nakon ispričavam se prevoditeljima što sam govorila prebrzo. Hvala, otvaram e, sada raspravu. Tu su ja, predstavnici komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje odlaze. Mislili smo da će možda ostati na raspravi. Želi netko od publike javiti se za riječ? Evo, izvolite, predsjednica. I mean, we're at the beginning of a process at the moment. In a way, there's a danger we all say the same because we all say how important it is and how it has to happen. Svi znamo koliko su ove stvari važne i bilo je zanimljivo vidjeti kako vaše organizacije, dakle, rade na terenu, kako kojim se mjerilima koriste. Sjećam se zadnjeg konsenzusa za razvoj koji je postignut 2005 globalni ambijent je bio benigniji, imali smo više nade, demokratskih procesa u velikom broju zemalja. Osjećali smo dolazak nekih pozitivnih promjena kada danas pogledam svijetom, više nije ispunjen jednakim optimizmom. I zato su jasne kritike upućene SDG-ovima ali evo one se ogledaju u kontekstu u kojem su donesene, danas se više govori o sigurnosti, zato što živimo u nesigurnom svijetu. Evo, jutro smo imali saslušanje sa odborom AFET o stanju u Siriji. Saslušali smo Stafana Demisturu i Stevena O'Briena koji su govorili o situaciji u toj zemlji i bez sigurnosti životi dolaze u opasnost. Ovaj svijet je daleko promjenjiviji nego li je to bio slučaj 2005. i to vidimo i u različitim odgovorima na izazove. Međutim, moramo govoriti i o stvarima koje su možda manje opipljive. But we also have to be aware of the risks as well. So yes, I think we've had discussions here. Da, i tim u vezi odgovaramo, održavamo rasprave. Imali smo to i sa objavom dokumenta vezanim uz Afganistan i rekli smo da se novac ne smije koristiti naš novac dakle, za razvojnu pomoć za povrat ljudi koji ne ispunjavaju uvjete za azil. Istovremeno, ja sam otvorenija za rasprave o pitanju sigurnosti, ali svjesna sam i rizika e, ne, vezanih uz to pitanje. Dakle, vladavina će biti ključne važnosti tijekom idućih godina. Osjećam se sada nekako pesimistično. Ja sam također sudjelovala u promatračkim misijama. Bavimo se zemljama u koje šaljemo promotračke misije. Neka te misije otkazujemo zato što se izbori ne održavaju. Predsjednici ostaje po 3-4 mandata a da kako postoje izuzeci. Dakle, evo nemam pitanja za vas, nego znamo da je ovo složen kontekst. Vi ste nam dobro ilustrili primjer iz Delta Nigera. Također ovo vezano uz davođenju red stvari na vlastitom teritoriju, kako možemo održati predavanja drugima kada mi imamo probleme sa oporezivanjem, vidimo što se dogodilo sa ovim Panama Papers. Kada to riješimo, onda ćemo moći govoriti s ljudima o njihovim problemima. Evo, zahvalila bih vam, moram ostati u kontaktu s ovim vezano za ova pitanja. Zanima me komparativni rad. Možete vidjeti kako zemlja koja je doživjela sukob, ispunjava ciljeve SDG-a s onom koja ih ispunjava, koja nije imala takvu krizu. Dakle, kako slične kulture rješavaju to Nigerije u odnosu na Keniju. Dakle, to bi bilo jako zanimljivo da bi se dobili pravi osjećaj o tome tko želi postići napredak, a tko ne, žao mi je što nismo imali veću publiku, to ne govori o kvaliteti vaših izlaganja niti o važnosti ovog eh, ove teme. To je gospodin iz komisije koji nam se želi obratiti, a ja sam iz e, službe za vanjsko djelovanje i dugo godina radim s komisijom, evo, bit ću brz. U prvom izlaganju me zainteresiralo ovo koncentriranje na suštinu, dakle ne samo na oblike demokracije. Mislim da je to dobro načelo. Ono što pokušavamo učiniti jest osloniti se na neke procese uz pomoć kojih e, možemo ostvariti demokratizaciju i bolju vladavinu. Dakle, on zasigurno je važan dio toga održavanje dijaloga sa vlastima na različitim razinama sa dionicima, to je podrška dakle, civilnom društvu i tako dalje, to je jako važno. Zato što nije dovoljno samo da se održavaju um, izbori, da se osposobi tijelo za borbu protiv uh, korupcije. I drugo, još jedan instrument koji često koristimo je proračunska potpora dosta snažan instrument zato što pomaže državama, to ne samo centralnoj državi nego i lokalnim vlastima, da utvrde sustav odgovornosti, dakle upravljanje javnim novcem i drugi način za ispunjavanje ciljeva, dakle te u odnosu na kontrolu, što se e, ostvarilo, što nije i slično. Dakle, predlažem da se ne fokusiramo samo na forme, već na procese kojima se e, to ostvaruje za građane. Jednako je sa komentarom ove međusobne procjene Afričke unije, dakle peer review. Slažem se da je to zanimljiv proces, dakle cijeli ovaj osjećaj vlasnika koji se stvara na razini afričkih zemalja i različitih razina društva je važan, ali i tu se troši dosta vremena i možda se ne postižu zadovoljavajući rezultati. Dakle, u ovom APRM-u je važan taj postupak i mora se e, dakle, poboljšati sudjelovanje dionika. Što se tiče prezentacije Safer Worlda, Vi ste predložili pet prijedloga za Europsku uniju, mislim da se možemo složiti sa svima, ali kada je riječ o vašem kritičkom gledištu o tome kako globalna strategija može dovesti do diversifikacije izvora koji su po vama možda manje atraktivni, htio bih reći da smo treće imali sigurnosnu strategiju na razini Evropske unije, sad imamo globalnu strategiju vanjske i obrambene politike, dakle različite sadržaje i naslov, dakle obrana i sigurnost, dakle kako Europa može s tim u vezi biti odgovorna i vjerodostojna, ali riječ je tu i o razvojnoj pomoći diljem svijeta, e, promoviranju izdržljivosti, dakle i promoviranju pozitivnih reakcija od strane društva koje nas okružuju, koji su nam blizu ili koji su možda čak i unutar naših granica. Dakle, kada je riječ o migracijama i sigurnosti, započeli smo sa odabranim zemljama unutar partnerskog okvira. Imali smo tu veliki zamah kada je riječ o povratu i readmisiji vezano uz ove zemlje i ove zemlje razvijaju dvostruki dijalog i participaciju. Samo da tu podupiremo dugoročno uh, djelovanje, već i naše zemlje partneri tu pronalaze nešto za sebe. Ukoliko pogledamo zemlje Sahela, one mogu vidjeti da iza toka migranata postoje brojne prijetnje sigurnosti, upravljanja granicama, krijumčarenje ljudi i zato jedni same smatraju da je za stabilnost zemalja, za dobrobit stanovništva u pograničnim područjima traže od Europske unije potporu u boljem upravljanju granica, potporu dakle lokalnim vlastima tamo gdje je do sada prisutnost država bila nešto manja. Dakle, ovdje nije riječ samo o nametanju agende s naše strane, već e, je riječ o uključivanju jednu agendu, to će biti izazovi za javno mnjenje kako u našim zemljama, tako i u drugim zemljama, ali obje strane mogu tu ponešto dobiti. Jednako je kad je o podrškama sigurnosnim, kad je riječ o podršci sigurnosnim službama. S jedne strane mogu biti odgovor na nestabilnost, a s druge strane mogu biti sam korijen nestabilnosti, slabo upravljanje ovim snagama, korupcije i tako dalje. Dakle, podrška sigurnosnim snagama, pomoć njihovim kapacitetima, dakle rad na odgovornosti, transparentnosti tih tijela, to je nešto što pomaže ne samo same sigurnosne snage, već pomaže i stabilnost i odgovornost i možda čak pomaže e, očuvanju mira u određenoj zemlji. Mislim da su vam poznate okolnosti, okolnosti koje se nalaze u našem prijedlogu e, gradnje kapaciteta. Vezano uz ovu temu, to je dio razvojnog programa, programa reformi programa gdje je od ključne važnosti odgovarajući nadzor te odgovornost e, tijela upravljanja. Rekao bih i da ovdje postoji mogućnost jednog, e, jednog procesa win-win, dakle to bi pomoglo stabilizaciju, održavanje mira, i dakle rad na sigurnosnim pitanjima. E, to se može učiniti i u skladu sa dakle, definicijom OECD-a. Hvala. Gospodin Olivier Louis, izvolite. Hvala. Evo samo kratko. Imamo jednu komunikaciju koja je spomenuta jednom u ovom izlaganju. Zato što je ona od osnovne važnosti kada je riječ o dugoročnoj kratkoročnoj sigurnosti koja se temelji na načelima dobrog upravljanja i ljudskih prava, čak što više demokratskih načela. To je meta okvir našeg djelovanja, dakle unutar kojeg djeluju države članice i on je osmišljen uh, u duhu dugoročne perspektive. Ovo je okvir koji će biti važan za budućnost. Dakle, inicijativa CB SD je također dio ovog okvira, čije se načela moraju primjenjivati. Takav Europski parlament će raspravljati o CBSD-u. Mi smo upravo usred e, pregovora o ovom pitanju. Hvala. For Evo, izvolite, imate riječ za kraj svako dvije i pol minute. Um, um, Hvala. Hvala vam puno na pitanjima i komentarima. Vrlo kratko. Da, mi se slažemo da se radi o različitim uh, kontekstima Znači, različite strategije imaju različiti uvodi, mogu reći da su ti konteksti u svakom slučaju e, različiti s jedne strane. Znači, imamo Europsku uniju koja je u prethodnom kontekstu bila izuzetno e, uspješna i napredna, a sada zapravo prelazimo veliku krizu. To ono što, na što moramo paziti, na koji način ćemo se zapravo angažirati u ovom e, složenom kontekstu. Imamo znači strategiju EU-a, komunikacije, zaključke vijeća i tako dalje. Mogu reći da sve to sadrži cijeli niz ključnih načela koje mi promičemo. Sigurnost žena, rodna osjetljivost i tako dalje. Ono što je važno da ljudi kojima govorimo razumiju o čemu govorimo. No, važno je tako da ta svijeta nečela čine angažman i obveze EU-a e u cijelosti. Ne samo na nivou diplomatskih odnosa, nego također i na nacionalnoj, na regionalnoj razini. Mi smo zajedno sa DigiDevco organ osmišljili smjernice. Izuzetno je važno i dobro da ćemo imati u budućnosti tako nešto. i da će zapravo e, u budućnosti e, dužnosnici Europske unije e, biti mnogo osjetljivi o tome kako njihov angažman može imati koje reperkusije, koji diplomatski angažman kakve reperkusije može imati. Ono na primjer nije razum da s jedne strane imamo određene akcije u e, Sudanu gdje s jedne strane provodimo e, akcije na nivou stanovništva, a s druge strane surađujemo sa e, vlastima koje dovode zapravo opstanak tih ljudi u pitanje. Nadamo se da prije svega naš angažman u Sudanu će dovesti do toga da mogu živjeti u miru. Naravno, određene akcije imaju pozitivni utjecaj, ali moramo biti oprezni i postaviti si ozbiljna pitanja. Um, hvala, hvala vam na komentarima. mogu reći da biti zastupnik je zbilja nešto što uzima mnogo vremena, no ono što je važno je da također si uzmemo vrijeme da razumijemo zemlje i pitanja s kojima se suočavaju te zemlje. Moramo imati na umu kakve su to zapravo sve složenosti u okviru određenih zemalja. A nakon ovih, e, znači, e, zbilja dubinskih e, revizija i analiza, Kenija je već to prošla, trebamo vidjeti na koji način zemlje napreduju vezano uz pitanja koja su bila identificira. Da, ja mislim da se ne treba prije svega raditi o kvantiteti revizije, nego kvaliteti. I moramo zbilja imati te dubinske analize, no također i kraće ažurirane revizije. Moramo imati na umu da afrički dokument e, kontinent e, sadrži cijeli niz različitih povijesti. Povijest e, Senegala ili obale Bjelakosti je potpuno različita i zbog toga moramo biti oprezni što se tiče određenih aspekata zagovaranja. Ono što je važno u ovim e, studijama i analizama je da zapravo e, afričko stanovništvo samo promovira upravljanje moramo se usredotočiti na sami sadržaj dobrog upravljanja i moramo se postaviti na pitanje kako rješavati sva ta pitanja to u svijetlu određenih iskustava. Proces u tom smislu razvijanja i nacionalnih rasprava o tome kako vlada i vladavine trebaju izgledati da je to nešto izuzetno važno. U takvim kontekstima se država općenito dovodi u pitanja institucije i tako dalje. Ehm, na jugu ili na sjeveru Senegala način upravljanja se ne vidi na isti način. Hvala. Da, hvala svima. Želim reći sljedeće. 90. godine su bile vrlo optimistične, demokracija triumfirala i tako dalje. Do 2005. godine već smo imali malo manje optimizma. Imali smo znači isto tu borbu protiv terora, demokratizacija i eksperimenti nisu se odvili možda na e, potpuno zadovoljajući način. A, mislim da smo sada došli u, u vrijeme gdje je zapravo e, važno pitanje kako napredi kojim sredstvima. I u SAD-u i Ujedinjenoj kraljevini imamo znači tu nelagu koja je e, stvorila ove rezultate na izborima. Određene demokracije jednostavno nisu odgovorile na očekivanja. Ti e, modeli očekivanja e, u tim demokracijama što su bile i Europa i SAD, znači očekivanja od njih koji su omogućavali da prebrodimo jako teška vremena je dovelo do toga da zapravo dovođenje svega toga u pitanje pred nama e, otvara previranja u budućnosti i mnoga pitanja. Ono što me posebno e, zanimalo, na primjer imamo tu ehm, zakladu Berhov koja je provela studiju vezano s to na koji način donatori, na primjer, podržavaju izgradnju eh, mira u okviru cilja 1. I ono što je pronađeno da je zapravo da se uvijek eh, E, prekuhavaju i usvajaju e, iste metode, upotrebljavaju se isti recepti za intervenciju. To je problem u svakom slučaju. Vi ste govorili o ključnoj potrebi političkih procesa koji će dovesti do dijaloga. A na primjer e, ono što očekuju donatori i u EU i u okviru UNDP-a i tako dalje. Znači da sva ta očekivanja zapravo budu pretočena u nešto što će e, donijeti rezultate na nacionalnoj razini. To je način na koji trebamo napredovati. Ne znam koliko znate, no imamo znači e, zbiljate strašne e, totalitarne režime i u toj zemlji smo prošli zbilja ovaj proces e, mira. No, nakon 30 godina smo zapravo imali e, cijeli niz promjena, imamo cijeli niz akcija vezano uz borbu protiv korupcije, imali smo inovativne intervencije od strane UN-a, to je bilo jedinstveno, to nije bilo e, napravljeno prije negdje drugdje i kombinacija tih različitih metoda je dovela do promjena situacije. Ono što je važno je da pošaljemo prije svega pozitivnu poruku, taj proces interakcije između znači e, angažmana i rezultate nešto što je izuzetno važno. Hvala, time možemo zaključiti naš panel i to će u svakom slučaju biti izuzetno e, korisno u okviru našeg rada. I sad predsjednica na kraju imamo neke najave pod razno željela bih zahvaliti dvije kolegama kojima je to zadnji sastanak e, odbora Možemo reći da što se tiče razvojne politike obavili smo izuzetno e, važan posao. Bilo bi dobro da zadržimo te kolege u parlamentu. Imamo također i drugog kolegu kojem je to također e, zadnji sastanak. On je zapravo e, žrtva Brexita. On je obavio izuzetno važan posao ovdje i žao nam je što te kolege gubimo. Sljedeći sastanak, zajednički sastanak, nemamo do siječnja sastanke. Imamo znači jedan zajednički sastanak u ponedjeljak sa Afetom vezano uz regiju jezera, velikih jezera. A imat ćemo u 3.30 znači razmjenu mišljenja vezano uz seriju, uz Siriju. Želimo zbilja e, poslati poruku da je to izuzetno važno. Imamo također e, tu strašnu situaciju, događa se strašne stvari se događaju u Mosulu i u Alepu. Imamo također i 13. 12. zajednički sastanak sa Afetom vezano uz Irak i e, jezide žrtve nasilja. 20. Znači, 5. siječnja imamo sljedeći sastanak našeg odbora od 15 do 18 i 30 sati. Evo, vraćamo, vidimo se nakon e, praznika. Hvala panelistima i želimo vam ugodnu večer.